Ovo je novi dan i to posljednji dan posljednjeg zasjedanja godine i izjavljujem da je zasjedanje otvoreno. Prvo izvješće na dnevnom redu su aktivnosti odbora za predstavke za 2015. godinu.